europski film u digitalnom dobu. Riječ ima izvjestitelj gospodin Venta na četiri minute. Dziękuję panie przewodniczący. Hvala gospodine predsjedavajući. W moim dzisiejszym przemówieniu pierwszoplanową rolę odegra film. Povjereniče, moje izvješće se tiče europske kinematografije. 2014. godina bila je vrlo uspješna za europsku filmsku industriju. Gotovo 1500 europskih filmova je producirano što je dvostruko više nego u SAD-u. Međutim, broj gledatelja europskih filmova bio je obrnuto proporcionalan u odnosu na američke filmove. Većina europskih filmova se prikazuje samo u onim zemljama gdje se snimaju, vrlo rijetko se distribuiraju u ostalim državama članicama. evropska unija prednjači kada je riječ o količini produkcije, ali ne i po broju gledatelja. To bismo morali promijeniti. E, moramo se ugledati na tradiciju svojih susjeda u mojem izvješću se govori o unapređenju distribucije i promocije europskog filma. Osim kinematografije, što je ključno područje, isto tako radimo na poboljšanju pristupa filmu primjerice kroz usluge gledanja filmova na zahtjev. Treba nam veća fleksibilnost. Europska filmska industrija trebala bi nastojati razviti audiovizualne usluge i distribucijske kanale kao i prenosivost europskog filma kako bi se omogućio pristup europskim gledateljima sve bogatijoj filmskoj produkciji na raznim platformama. Evropska, evropskoj filmskoj industriji treba jedno poticajno okruženje kako bi iskoristila svoj kulturni i gospodarski potencijal te kreativnost. Jedno od rješenja bilo bi povećanje evropskih filmova koji imaju titlove. U današnje vrijeme imamo digitalne kopije koje su zamijenile analogne, što omogućuje prijevod na razne jezike na istom predlošku. Također e, su važni filmski festivali, bilo da je riječ o Kanu, Berlinu ili Karlovim Varima, te e, nagrade poput e, nagrade Lux, zahvaljujući kojima evropski filmovi dopiru do publike. Jedan dobar primjer je film Ida koji nije imao veliku publiku u Poljskoj, ali je postao uspješan nakon što je dobio razne nagrade, uključujući Europskog Oscara. Naravno, te ciljeve ne možemo postići ako nemamo dovoljno financijskih sredstava, zato je bitan program Kreativna Europa i podprogram Mediji. Također je bitno osigurati financijska sredstva iz Europskog investicijskog fonda. Financiranje iz javnih e, izvora trebalo bi se usredotočiti na povećanje broja gledatelja i na promicanje e, u međunarodnoj, na međunarodnoj sceni. Bitno je e, također razvijati filmsku kulturu od najranije dobi mlade gledatelje treba učiti kako kritički gledati e, na filmsku produkciju. Također želim naglasiti važnost filmske industrije za buduće naraštaje. Trebali bismo unaprijediti razinu digitalizacije kroz prikupljanje i pohranjivanje obveznih e, kopija filmova. Mislim da je to ne samo početak rasprave o potencijalu europske filmske industrije koju ćemo nastaviti tijekom Europskog filmskog foruma, nego bi se to trebalo odraziti i u zakonodavnim prijedlozima Europske komisije i parlamenta. E, audiovizualna zajednica upravo na to i čeka. Hvala lijepa kolega Venta. Drage kolegice i kolege, zapravo moramo biti gotovi do 11 sati. Ja sam e, imao samo dva imena na popisu e, i zato molim za razumijevanje što ćemo i ostati kod ta dva imova, imena. Dakle, riječ ću dati samo kolegi Kaputo i kalu, kolegici Adinolfi. Kolega Kaputo, izvolite. Il rafforzamento Hvala, gospodine predsjedavajući. Jačanje autorskih prava strateški je sastavni dio strategije za osiguranje mogućnosti ljudima da se izraže, izraze kroz eh, filmski jezik. Velik broj ljudi je potrebno kako bi se stvorilo jedno filmsko dijelo. Da kako to podrazumijeva i velike ekonomske potencijale kao što je poticanje inovacija na digitalnom tržištu i stvaranje prihoda kroz naplatu karata u dvoranama. Ono što mi se čini najvažnijim je da se kroz visoku tehnologiju uspostavi nogi digitalni sustav E, koji će osigurati bolju zaštitu autorskih prava. Bilo bi dobro kada bi komisija koja je nadležna za definiciju e, umjetničkog dijela u 2015. uzela u obzir i ovu inicijativu. Hvala i zahvaljujući mom znanju ja sam upoznata sa željama ljudi koji žele raditi u audiovizualnom sektoru, primjerice pristup kreditiranja tvrtki koje se bave kulturom e, na koje Europska komisija nije djelotvorno odgovorila. Europska kinematografija mora biti zaštićena e, i osim za, umjesto zaštite daju se izuzeci obvezna ulaganja u visini od 10% za europske produkcije. U Italiji je, su, je zamčeno na milijune dolara Disneyu iz SAD-a. Zato je, nije iznenađujuće da ne postoje dovoljno kvalitetne produkcije. To je na štetu naših filmskih djelatnika e, Kinematografija ima važnu ulogu, ne samo komercijalnu ulogu i naša je zadaća da širimo evropsku kulturu, da e, zaustavimo geoblokiranje, da promičemo evropsko jedinstveno tržište. Hvala lijepa. Riječ da, sada dajem e, gospodinu povjereniku. Izvolite. Hvala komisija. E, podržava ove preporuke koje su iznesene i zahvaljujem uvaženom zastupniku kolegi Ventu koji je izradio ovo izvješće. To je u skladu sa analizom Europske komisije u Europskom filmskom sektoru i preporuke koje su predstavljene u komunikaciji o europskom e, filmu u digitalnom dobu. E, mi se slažemo također da je glavna slabost europskog filmskog sektora usporedbi sa onim iz SAD-a to da je teško dolazi do velikog broja gledatelja. 2013. godine više od tisuće e, filmova je producirano u Europskoj uniji. Samo mali dio se našao u kinodvoranama izvan zemalja gdje su snimljeni. Naravno, to ima veze i sa jezičnom raznolikošću Europskoj uniji, činjenici da se europski filmovi uglavnom financiraju iz nacionalnih ili regionalnih fondova, kao i mala tvrtka produkcijskih kuća koje djeluju na europskom tržištu. Međutim, treba ih ohrabriti da razviju nove poslovne prakse i da iskoriste sve pogodnosti digitalne tehnologije. Europska komisija pokrenula Europski filmski forum, to je jedan forum dionika kako bi se zapravo premostio jazim između europskog filma i publike. Dakle, tu će biti predstavnici filmske industrije, organizirane će biti konferencije na različitim lokacijama na teme kao što su ukupna djelotvornost politika kojima se podupire kinematografija, bi bilo da je riječ o europskim, nacionalnim ili regionalnim mjerama, potreba za novim poslovnim modelima s obzirom na digitalnu revoluciju, nove strategije za poticanje e, svijesti javnosti i interesa za europski film, poticanje dijaloga u audiovizualnom sektoru i reforma e, prav, autorskih prava i Europski filmski forum će zapravo imati različite formate ovisno o temi o kojoj će se raspravljati, dakle bit će radionice, okrugli stolovi, sastanci stručnjaka. Među rezultatima Europskog filmskog foruma, e, naime, ti će se rezultati predstaviti u Briselu u posljednjem tromjesečju ove godine. Dakako, tu će biti uključen i Europski parlament u čitav proces. Želim vas Želim spomenuti program e, Kreativna Europa i podprogram za medije. E, taj će program biti bitan u promicanju filma preko granica. E, tu postoji mreža evropskih kinodvorana kao i usluge gledanja na zahtjev. Osim toga, ovaj program e, pokreće i nekoliko različitih filmova simultano u e, kinodvoranama kao i na internetu. E, zatim postoji isto tako i instrument e, financijskog jastva što će omogućiti mobiliziranje sredstava iz privatnog sektora i manje oslanjanje na javni sektor. Europska komisija i Europski investicijski fond će pokrenuti novi financijski instrument za potrebe audiovizualnih i ostalih e, malih i srednjih poduzeća koja rade u kreativnoj industriji početkom sljedeće godine. Ključno je reći da su kreativne industrije poput filmska industrija predvodnici kada je riječ o inovacijama. Komisija i program Kreativna Europa će podržati taj tijek u predstojećem razdoblju. Hvala. Hvala lijepa Time